Gospodin Svik nije u prostoriji. Sada bi smo dali izjavu i želja bih vas informirati da nemamo nikakvih zahtjeva za osporavanjem ratifikacije o kojoj smo glasali 12. Znači smatramo je odobrenom. Prelazimo na glasanje.